Well, good morning, everybody. It is a pleasure to see how many interested colleagues. Dobro jutro želim svima. Jako je zanimljivo primijetiti koliko kolega dolazi 7 minuta nakon službenog početka. Dakle, ajmo mi početi raditi. Današnji prema današnjem dnevnom redu, dakle, a da, najprije vam moram reći da se gospodin Buzek ispričava, doći će na poslijepodnevnom dijelu sjednice. Prije kraja današnjeg rada, tako da vas tako da neće odvlačiti vašu pozornost do tada. A današnji dnevni red podrazumijeva i moje priopćenje. Prvo priopćenje danas jeste da sutra nećemo imati sastanak. Dakle, sastanak od 9 do 12.30 je otkazan. Nažalost, nije bilo moguće zbog dolaska vanjskih stručnjaka promijeniti poslijepodnevni dio rada, tako da ćemo poslijepodne imati raspravu sa stručnjacima iz stoje. U e-mailu obavješteni ste mm, o usmenom pitanju e, glede točke osme pošteno tržište za industriju, to je odgađeno, tako da ćemo u današnjem glasanju imati samo dvije točke. Dakle, ima li kakvih primjedbi na današnji dnevni red? Molim vas da se očitujete. Ukoliko nema, onda možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je odobrenje zapisnika sa sjednica. Sa sjednice 21. ožujka 2018. li kakvih komentara na to? Ne. Dobro. Ukoliko nema prigovora, možemo smatrati zapisnik usvojenim, odnosno odobrenim. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni direktive 2011 kroz 24 kroz EU. Tu se radi o izvješću, a izvjestiteljica je Live Vjering iz Aldeja. Dakle, draga kolegice, vrijeme je da nam predstavite ovu temu. Samo vas podsjećam. Nakon više od 20 godina dobrovoljne suradnje na, u ovom polju Europska komisija je predložila da se pojača suradnja između država članica na ovom polju. Moj otac je bio doktor medicine, tako da sam donekle upućen u to. Ovo je prva razmjena gledišta na ovu temu, mi smo, a nadležni odbor je Envi. Ja sada obavještam da smo... Dobro, ne žuri nam se, imamo 30 minuta na raspolaganju za ovu raspravu. A izvjestiteljica gospođa Viring raspolaže s pet minuta kako bi nam predstavila svoje briljantne ideje. Izvolite. Hvala predsjedniče, Biću kratka, dragi predsjedniče, kolege, predsjednici komisije. Hvala vam na, vašoj nazočnosti. U svojstvu izvjestiteljice želim vam iznijeti kratak pregled glavnih komentara prijedloga, na prijedlog komisije. Nakon više od 20 godina dobrovoljne suradnje, Moram reći da doista srdečno pozdravljam prijedlog komisije da se dosljednije surađuje kada se radi o e, zdravstvenim tehnologijama. Trenutno više od 50 tijela koje se bave pitanjima zdravstvene tehnologije e, surađuju u Europskoj uniji, koriste različite metodologije i dva različite kapacitete HDA, što izaziva fragmentiran pristup. Kada bismo bolje, imali bolji pristup e, kliničkoj suradnji, to bi bilo doista bolje. Sektor zdravstva je od ključnog značaja za naše gospodarstvo i predstavlja otprilike 10% europskog BDP-a. Pojačana suradnja mogla bi pojačati učinkovitost e, proizvođača u sektoru zdravstva, industrije i naše konkurentnosti na svjetskoj razini. Svi smo svjesni činjenice da metodologija u okviru zakonodavnog prijedloga nije jasno definirana kako stvari za sad stoje. Ja vjerujem da skupina za koordinaciju i kao kolegi neovisnih stručnjaka iz svih država članica treba imati odlučujuću ulogu u odabiru postupka selekcije. Vjerujem da Europska komisija treba djelovati kao podrška u odabiru i provedbi metodologije. Glavni cilj zajedničkih HDA eh, treba biti jedinstven pristup i korištenje metodologija koje trebaju uskladiti kvalitet i poznanost eh, ovih eh, mjera. Želim naglasiti koliko su važna, koliko je važno prikupljanje podataka. To nam može omogućiti da bolje surađujemo na razini država članica i sa stručnjacima. Zaključno samo želim reći da sam donekle zabrinuta glede medicinskih, e, u, uključenju medicinskih urođaja u ovaj prijedlog. Ukoliko je moguće, želio bih čuti što komisija misli o mjerama koje će stupiti na snagu 26.5.2020. godine s tim u vezi i koje kategorije padaju pod polje primjene ovog postupka. Naprijed vam zahvaljujem na suradnji i doista se veselim našoj suradnji na klubu. Hvala vam, gospođo. Vaši vrijedni komentari odnose se naj najvažnijeg aspekta, dakle ne treba pretjerano uređivati ono što može biti dobro, na dobrovoljnoj blazi e, uključeno. Mislim da sam, slažem se s vama jer mnogi ljudi prigovaraju da Europska unija pretjerano uređuje svako polje ljudske aktivnosti. A sada je vrijeme da izvjestelju sjeni nastupe. Svaki od njih ima dvije minute na raspolaganju. Prvi je predstavnik pučana. Gospodin Buso. Naš hvala predsjedniče. Dopustno je prije da zahvalim i čestitam eh, gospođu Vjerni na dobrom radu i suradnji i nadam se da ćemo nastaviti s tom dobrom suradnjom sve do kraja rada na ovom dosjeu usprkos činjenici da <laughs> se nećemo slagati oko određenih eh, aspekata. Dakle, ovdje imamo europsku suradnju koja ide koja, koja je cilj da bude koristi za pacijente. Prijedlog komisije, barem što se tiče nekih prijedloga, je dosta osjetljiv, uzimajući u obzir obvezujući aspekt ovoga svega. No, ne smijemo zaboraviti da evo, prije dva desetljeća vođena je ista rasprava e, kada se radilo o stvaranju EME, Europske agencije za lijekove, a koja je danas evo, jedna od najučinkovitijih e, i najuspješnijih agencija. Ja ću kratko iznijeti komentare na amandmane izvjestiteljice. Što se tiče amandmana koji isključuju medicinski uređaj i in vitro medicinski uređaj iz poljoprimjene ove uredbe, imam određene sumnje. Potpuno se slažem da procjena tehnologije i medicinskih uređaja predstavlja konkretne izazove kada se radi o ocjeni medicinskih uređaja, no s obzirom da je primjene ove uredbe ograničeno na viskorizične uređaje klasu B, D i 4 i da članak 5.2 prijedloga određuju smjernice kada se radi takva analiza, onda mislim da odredbe neće nanositi e, štetu pacijentima. Polje primjene je dosta usko i imamo dosta kratak rok, dakle 2020. za medicinski proizvode, a 2022. za in vitro diagnostiku. Što se tiče amandmana 18. Vjerujem da mi u svojstvu Europskog parlamenta trebamo imati određenu zadršku glede davanja pune slobode stručnjacima koji predstavljaju e, države članice u uspostavi vlastitih pravila. Mislim da bi bilo bolje da damo vlasti komisiji putem provedbenih delegiranih akata i molim ljubaznu izvjestiteljicu da nam objasni, naime imali smo rasprava, ali možda bi bilo dobro da, da objasniš jednom stvar, jer mnogi moji kolege i suradnici nisu potpuno shvatili, dakle, amandman 22. osobito njegov drugi dio, odnosno drugi dio stavka drugog. I za kraj zalažem se, kao čovjek koji se zalaže za inovaciju, mislim da postupovni i metodološki okvir za kliničku procjenu i postupci za zajedničku klini, zajedničke kliničke E, suradnje moraju biti stalno ažurirani kako bi pratili razvoj znanosti i trebamo imati dovoljnu razinu fleksibilnosti kako bismo mogli napraviti valjanu analizu e, zdravstvenih tehnologija. Najveća hvala. Hvala vama. Evo, vi ste prekoračili dopušteno vrijeme minuti pol skoro, no u svakom slučaju vaša ideja je vrijedna pažnje jer istina da moramo uvijek pratiti ritam napretka jer protno mogli bismo zastati na putu i samo promatrati što drugi rade. Hvala. Sljedeći je gospodin Popa u ime socijalista i demokrata. Poštovane kolegice i kolege, e, ja sa svoje strane podržavam inicijativu komisije koja se odnosi na uvođenje boljeg okvira za e, procjenu zdravstvenih tehnologija i procjenu medicinskih proizvoda, a na dobrobit pacijenata kako bismo adekvatno pratili tehnološka kretanja na ovom području. E, medicinske proizvode potrebno je redovito e, ocjenjivati E, jer su oni iznimno važni i za dobrobit pacijenata i za tehnološki razvoj. E, pritom je iznimno važno da se podaci koji se prikupljaju na razini država članica mogu uspoređivati i upravo zato važna je transparentnost u cijelom ovom procesu. E, u ovom trenutku postoje različiti biti e, upisnici različite baze podataka, a oni e, nisu međusobno povezani. Ovim prijedlogom e, ne definira se dovoljno jasno metodologija koja će se primjenjivati. Potrebno je standardizirati metodologiju kako bismo mogli izrađivati i koristiti podatke koji se mogu koji će biti usporedivi i e, to je nešto što e, kao zahtjev mora biti ispunjeno na razini cijele Europske unije. E, mora postojati tješna suradnja na području procjene zdravstvenih tehnologija, a to znači da države članice moraju bolje koristiti postojeće resurse u tu svrhu. Smatram E, da pritom moramo voditi računa o zaštiti podataka i čuvanju povjerljivih podataka pacijenata. E, što se tiče mogućnosti e, da se analiziraju i uspoređuju liječnički nalazi u pogledu rijetkih bolesti, to je također područje na kojem trebamo raditi. E, predlažem da uvedemo poglavlje koje se odnosi na komparativne studije kako bismo uspostavili standard što se tiče zdravstvenih tehnologija. Agencija za procjenu zdravstvenih tehnologija mora e, e, biti dostupna. Na taj ćemo način moći bolje koristiti podatke koji su nam dostupni. Hvala. Well, thank Hvala vama. Mislim da su vaš komentari o zaštiti podataka hvala vrijedni, no prekomjerno uređivanje ovog sektora može biti štetno za razvoj određenih e, medicinskih proizvoda, jer kao što znate postoji široko po mogućnosti kako razvijati te stvari i tu i tamo moglo bi doći do sukoba između zaštite podataka i daljnjeg razvoja tih proizvoda, no to je problem do kojeg može doći ukoliko imamo preveliko, ukoliko stvari budu previše uređene. Dobro, imamo li još nekih e, izvjestelja u sjeni koji se žele očitovati na ovu temu? Ukoliko ne, zastupnici sada imaju mogućnost e, iznijeti svoje mišljenje. i mogu vam dati jedan minut na raspolaganje. Dakle, tko želi komentirati? Ne, ukoliko nemamo nikoga, onda ću zamoliti predstavnike komisije. Evo imamo jako puno vremena, čak tri minute možemo dati predstavnicima komisije. Gospođo Ampelas, izvolite. Najljepša hvala na pozivu za sudjelovanje na ovoj raspravi i želim zahvaliti i Eurozastnici Vjernik eh, na punoj podršci za ovo u svom izvješću i hvala što ste posjetili što ovaj posao nije počeo s ovim prijedlogom, već je ovo logičan slijed više od 20 godina rada na procjeni zdravstvenih tehnologija u EU. Mislim da je ovo pravi trenutak eh, dakle, da idemo korak dalje u ovom području. Neki dodatni važni aspekti koji su spomenuti u raspravi su potreba da se poveća e, inovativnost e, i to je ono što smo pokušali staviti u ovaj prijedlog. Žele bi komentirati osobito pitanje zdravstvenih, e, odnosno medicinskih proizvoda i komentare koji su rečeni. Dakle, tijekom pripreme ovog prijedloga komisija je doista pomno slušala izraže, brigu koju je izražavala industrija medicinskih proizvoda i upotno smo svjesni njihovih prioriteta i doista smo svim silama nastojali riješiti sva ta pitanja. Ako pogledate najprije poljoprivredne, kao što je to rekao zastupnik Busoj, dakle, ovdje je polje jako ograničeno što se tiče medicinskih proizvoda. Dakle, mi se prvenstveno bavimo medicinskim e, proizvodima gdje postoji jasna, e, jasan interes u suradnji gdje se može ostvariti jasna dodana vrijednost e, i tu se prvenstveno bavimo viskorizičnim medicinskim proizvodima, dakle proizvodi koji su već prošli kroz postupak analize koji su prošli kroz analizu stručnjaka i tu imamo skupinu dakle, predstavnika država članica. Dakle, poljoprivredno je jako ograničeno glede ovih medicinskih proizvoda, omogućava i pruža veliku fleksibilnost e, za koordinatore da vide na kojim će uređajima odlučiti surađivati i povrh toga svega pruža se i mogućnost e, da se surađuje i na drugim područjima dobrovoljno. Drugo, ako gledamo rokove, u prijedlogu smo spostarali da ne dođe do preklapanja Dakle, naš prijedlog ukoliko bude ambiciozno usvojen, mislim da je prvi datum primjene e, ovog prijedloga može nastupiti 2023. što znači da će uredba o medicinskim proizvodima već biti provedena u tom trenutku, tako da ne mislimo da može doći do problema s preklapanjem rokova, već e, više se radi o tome da ova dva instrumenta E, se mogu na najkvalitetniji način e, zajednički koristiti i isto tako vrijedi isto i za procjenu zdravstvenih tehnologija. Treća stvar koju sam htjela spomenuti, a koja se tiče medicinskih proizvoda, je fleksibilnost koja je uključena u prijedlog. Dakle, zajednička klinička procjena može biti napravljena naj, e, nakon procjene zdravstvenih tehnologija i medicinskih proizvoda i stupanja na tržište u ovom prijedlogu se jasno vidi koja je specifičnost eh, za ovo i tu se putem delegiranih akata može djelovati i vidjeti da li se radi o medicinskim proizvodima. Dakle, postoji uska mogućnost za medicinske uređaje da se ovo primjenjuje na njih i uzeli smo u potpunosti u obzir mišljenje medicinske industrije i e, postoji mogućnost dakle, da se dodatno surađuje. Hvala. Hvala gospođo. Ja mislim da je jako važno da ste naglasili da se ne može koristiti medicinske proizvode koji mogu biti e, štetni za pacijenta. Sada je vrijeme da gospođa Virink zaključi ovu raspravu. Hvala, ja ću govoriti na svom maternjem jeziku. Najpša hvala komisiji na odgovoru. Želim također zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji. imamo u biti jako dobru suradnju i cijenim fleksibilnost jednih i drugih i uvjerena sam da ćemo svi zajedno ostvariti jako dobar rezultat. Hvala vam još jednom. Hvala lijepa. E, kolega Luis e, je, e, odnosno zastupnica Luis se očito probudila nakon vašeg izlaganja. Izvolite. Hvala lijepa. E, javila sam se već ranije, ali e, nema veze, bit ću vrlo kratka. Već je govorila izvjestiteljica, ali sigurna sam da će se osvrnuti i na ovaj komentar. Smatram da je riječ o e, korisnom prijedlogu koji očito ima jasnu i izraženu dodanu vrijednost. Od samog početka moram reći da podržavam ovaj prijedlog ne radi se ovdje samo o industriji, radi se o istraživanju, a tu postoji problem rascjepkanosti. E, I e, to je zapravo obrazloženje za ovaj prijedlog s obzirom na aspekt unutarnjeg tržišta. Međutim, što se tiče nadležnosti ovog odbora, e, moramo se pozabaviti ovom temom u svjetlu našeg mandata. Ne možemo e, se naprosto osloniti samo na sustave procjene u državama članicama jer postoji taj koncept e, unutarnjeg tržišta koji mora biti zastupljen E, kada se radi o ovim e, proizvodima jer u raznim područjima e, situacija je vrlo rascjepkana. Moramo vidjeti kako stvari mogu funkcionirati na razini jedinstvenog tržišta, ali isto tako moramo vidjeti koji drugi uzroci dovode do rascjepkanosti. To je povezano i sa nedostatkom kliničkih ispitivanja, nedostatkom dokaza, E, tako da moramo raditi na poboljšanju e, dokaza, e, podataka, kliničkih ispitivanja i na taj način možemo poboljšati konkurentnost naših proizvoda i unaprijediti kvalitetu istraživanja. Jedno od kritičnih pitanja je pitanje medicinskih proizvoda. Smatram da bi prijedlog komisije mogao ići i korak dalje u nekim sektorima e, ne postoji e, dovoljno e, uvjeta za poboljšanje kvalitete a moramo raditi na promicanju kvalitete u ovom sektoru jer je on iznimno važan i svaka država članica e, treba biti uključena u suradnju kako bismo objedinili e, podatke i mogli obavljati adekvatnu procjenu jer postoje 28 različitih agencija u 28 država članica koje su zadužene za ocjenu E, medicinskih proizvoda i zato im trebamo pružiti potporu i pomoći im u unapređenju suradnje. E, što se tiče direktive o medicinskim proizvodima, u njoj postoje odredbe o e, sigurnosti i međutim ne spominje se aspekt učinkovitosti, a to je također E, dio problema jer ukoliko se neki medicinski proizvod stavlja na tržište on naravno mora biti ispravan i siguran ali isto tako moramo voditi računa i o aspektu učinkovitosti. Na taj ćemo način e, unaprijediti e, znanstveno istraživački rad u Europskoj uniji. U svakom slučaju smatram da je riječ o prijedlogu koji dolazi u pravi trenutak, a kada govorimo o medicinskim proizvodima, ne samo o onima koji predstavljaju visiki rizik, nego kada se radi o svim medicinskim proizvodima, moramo e, dalje raditi na promicanju istraživanja. To je područje unutar kojeg trebamo unaprijediti suradnju. Hvala. Zahvaljujem. E, siguran sam da će izvjestiteljica uzeti u obzir i vaše komentare. E, što se tiče podnošenja amandmana, rok je 23. svibnja, točno u podne. A glasovanje na odboru ITRE bit će 9. srpnja 2018. Glasovanje na nadležnom odboru UNV. treba se tek potvrditi. E, dakle, na tome će raditi nakon što se odradi glasovanje na našem odboru. A e, predviđeno je da će ovaj predmet biti na plenarnoj e, i to na prvom listopadskom zasjedanju ove godine. Ovime zaključujem prvu točku. E, prelazimo sada na e, drugi predmet e, rasprave, odluka vijeća o donošenju u ime Europske unije, izmjene prve memoranduma o suradnji NAT 19406 između SAD-a i Europske unije. Vidim da je prvi izvjestitelj u spreman, međutim E, prvo, što se tiče razmatranja nacrta izvješća, e, moramo iznijeti e, nekoliko napomena. Memorandum o razumijevanju i izmjena prva bili su predmet pregovora između Europske unije i SAD-a i memorandum je potpisan u rujnu 2017. u ime Unije. E, ovo je akt koji je iznimno važan, budući da e, zračni prijevoznici iz SAD-a i Europske unije pokrivaju 60% međunarodnog zrakoplovstva. Temeljem odgovarajućeg članka ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europski parlament e, sada treba dati suglasnost izmjeni i produljenju E, memoranduma. E, želio bih vas izvijestiti da imamo na raspolaganju dovoljno vremena do 10 sati kada prelazimo na glasovanje. Molim vas da budete koncizni, a sada e, dajem riječ izvjestitelju, zastupniku Paksasu, koji ima tri minute. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, memorandum o suradnji je vrlo konkretan i tu mogu biti vrlo kratak. E, memorandum o suradnji između Europske unije i SAD-a na snazi je od 2011. Od tada e, smo mogli konstatirati da je došlo do značajnog napretka što se tiče e, upravljanja zračnim prijevozom. E, posebno što se tiče Sesara, zajedničkog poduzeća Europske unije, a isto tako što se tiče projekta Next Gen kojim upravlja Savezna agencija za zrakoplovstvo SAD-a. E, cilj je obuhvatiti modernizaciju u upravljanju zračnim prijevozom, a to uključuje i raspoređivanje resursa. E, to obuhvaća razne djelatnosti, e, područje primjene, rezultate E, na području e, istraživanja i razvoja civilnog zrakoplovstva. Predložena odluka u skladu je s interesima Europske unije na ovom području i u skladu je s našim političkim ciljevima. Hvala. Zahvaljujem na ovim uvodnim napomenama. A sada su na redu izvjestitelji u sjeni. Kao što sam već spomenuo, gospodin Kali, zastupnik Kali je e, spreman e, i govorit će prvi. E, svaki zastupnik u sjeni ima na raspolaganju dvije minute za svoje komentare. Izvolite. Hvala lijepa. Podržavam e, sve ideje koje se odnose na suradnju između Europske unije i SAD-a. To je nešto što trebamo podržati. Jer e, dosta se govori o nedostatku suradnje i razlikama. To nije u interesu jedinstva i povijesti dobrih odnosa između Europske unije i SAD-a. Naravno, e, moramo se baviti svim ovim pitanjima pojedinačno. isto tako moramo uzeti u obzir i dugoročne ciljeve. Ovaj memorandum o suradnji koji je stupio na snagu 2011. iznimno je važan što se tiče e, zračnog prijevoza, jer naravno svi mi uvelike koristimo zračni prijevoz, a suradnja između SAD-a i Europske unije posebno e, što se tiče upravljanja otvorenim e, nebom, otvorenim zračnim prostorom iznimno je važna. Zato je iznimno važno dalje nastaviti raditi u istom smjeru unaprijediti e, suradnju na području istraživanja i razvoja. E, siguran sam e, da će se nastaviti projekte otvorenog zračnog prostora kako bismo mogli zajamčiti sigurnost putnika i osigurati najbolju moguću suradnju između Europske unije i SAD-a. To je ono što svi želimo ostvariti. A izvjestitelj E, zastupnik Paskas e, obavio je sjajan posao, a cilj je da se memorandum e, nastavi primjenjivati, tako da na to gledamo pozitivno. Hvala. Zahvaljujem. Javlja li se netko za riječ u ime SND-a? Koliko vidim, to nije slučaj. Zastupnik Česak, dobri dan, izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. E, zahvaljujem e, i zastupniku Paksasu. E, iako ćemo tek razgovarati o višegodišnjem financijskom okviru, taj bi se okvir uskoro trebao usvojiti, a primjer suradnje između Europske unije i SAD-a je dobar primjer koji govori u prilog tome da više treba ulagati u istraživanje i razvoj i suradnju s trećim zemljama. Ovaj memorandum o suradnji između Europske unije i SAD-a odnosi se na istraživanje i razvoj na području civilnog zrakoplovstva i koji je potpisan 2011. odnosi se na e, sustave upravljanja e, zračnim e, prijevozom i na istraživanje i razvoj. Zahvaljujući istraživanju i razvoju e, došlo je do e, velikog napretka i povećanja interoperabilnosti između sustava Europske unije i SAD-a. Međutim, e, sada trebamo dalje raditi na povećanju razine sigurnosti na ovom području i zato podržavamo prijedlog komisije da se produlji memorandum i uvede nova faza u provedbi. E, vjerujemo da će provedba sustava za upravljanje zračnim prijevozom e, predstavljati uspjeh na unutarnjem tržištu, da će dovesti do toga da se poveća e, zaposlenost i da će to biti na dobrobit našeg gospodarstva. I zato podržavam izvjestitelja i produljenje ovog memoranduma. Hvala. Hvala lijepa. Čini mi se da je ovo savršena situacija. Svi se mi slažemo s izvjestiteljem. E, javljali se eventualno još netko za riječ? Imali je eventualno još nekih komentara? Koliko vidim, nitko se nije javio za riječ. Koliko mi je poznato, nije došao nitko iz komisije. Ukoliko bude pitanje za komisiju, zamolit ćemo komisiju da nam dostavi odgovore na ta pitanja u pisanom e, obliku. E, zastupnica e, Vjering. Hvala lijepa. Zastupnica Majsner, izvjestiteljica u Sjeni, zahvaljuje izvjestitelju. Ona smatra da je vrlo važno na području zrakoplovstva raditi na zajedničkim standardima, promicati inovacije i konkurentnost i upravo zato podržava produljenje primjene ovog memoranduma. To će omogućiti Europskoj uniji i SAD-u da e, dalje surađuju na području modernizacije sustava za upravljanje zračnim prijevozom, a time će dati doprinos razvoju međunarodnih standarda na ovom području. Hvala. Hvala lijepa. E, svjesni smo toga. E, na tome surađujemo i u sklopu odbora TRAN i zastupnica je svjesna toga da radimo zajedno sa SAD-om na ovim pitanjima. E, vidim da nam se pridružila i e, zastupnica Kumpola Natri. E, traffic management between Izvolite. Hvala lijepa, ovo je iznimno važna tema. Ovaj memorandum je vrlo važan i za SAD i za Europsku uniju. E, izmjena memoranduma i unapređenje suradnje iznimno je važna. A važan je i nastavak i produljenje e, suradnje na drugim područjima, dakle ne samo na onima koji se odnose na upravljanje zračnim prometom. Što se tiče civilnog zrakoplovstva, e, tu dolazi do velikog e, napretka i velikog e, porasta u broju putnika. Doći će praktički do udvostručenja brojke putnika. Trenutačno je to na razini od 4 milijarde, a očekujemo uskoro i 8 milijardi. Naravno, pritom e, ne smijemo zaboraviti e, implikacije klimatskih promjena. E, poboljšanje tehnologije bit će korisno, ali istodobno je potrebno modernizirati tehnologiju i koristiti biogoriva u zrakoplovstvu E, nadamo se da će i taj aspekt biti zadržan u sklopu trijaloga. Drugo, treba nam e, bolja sigurnost, veća sigurnost e, i zaštita u zračnim lukama diljem svijeta. No, u svakom slučaju smatram da je jako dobra ideja produljiti i produbiti suradnju s SAD-om i zato podržavam izvjestitelja. Hvala lijepa na ovim korisnim napomenama. E, zaštita putnika iznimno je važna i to je nešto o čemu ćemo i dalje razgovarati u budućnosti unatoč tome što već postoje određena očekivanja što se tiče e, korištenja e, napretka na području e-tehnologije. A sada je na redu izvjestitelj. Molimo zaključne napomene. Izvolite. Hvala vam lijepa. Uvažene kolegice i kolege, iznimno mi je drago i zahvalan sam na tome što podržavate moje stajalište. Želio bih još jednom istaknuti da je suradnja između Europske unije i SAD-a na području E, upravljanje zračnim prometom i e, istraživanja i razvoja nešto što je vrlo važno za obje strane. Iznimno sam zahvalan e, na svim vašim komentarima i vašoj podršci. Nadam se da će sve ove ideje ući u tekst i zahvaljujem još jednom na vašoj potpori. Hvala. Zahvaljujem na ovim e, zaključnim napomenama. E, sada je 9.47, znači imamo 13 minuta do glasovanja. E, zaključno nekoliko informacija. Rok za podnošenje amandmana 23. svibnja, točno u podne. Glasovanje na odboru i 3. 19. lipnja 2018. a glasovanje na plenarnoj e, očekuje se u rujnu 2018. Hvala vam lijepa. Sada imamo kratku stanku do 10 kada e, nastavljamo s radom i imamo glasovanje. U međuvremenu kratki predah. Hvala. Hvala Hvala Hvala dear colleagues, Kolege i kolegice, sada je deset sati. I molim vas da zauzmete sva mjesta. Prema našem dnevnom redu sada je vrijeme da počnemo sa glasovanjem i prvom točkom o kojoj ćemo glasovati. please take out your card, not business card, but votation cards. Molim vas da pripremite svoje kartice za glasovanje, umetnite ih u uređaj. Jer prvo trebamo vidjeti koliki je broj zastupnika prisutan iz svakog kluba zastupnika. Zastupnica Toja, vi očito ne možete pronaći svoju karticu, možda vam mogu posuditi jednu. Who possess the card of Madame Toja? Kod koga je kartica gospođe Toje? Well, the guard doesn't take care about us properly. Evo, čini se da se bogovi ne brinu za nas. Svi imaju poslovne kartice, biznis kartice, nitko nema karticu za glasovanje. Počnimo. Prvo trebamo vidjeti koliko je u prostoriji zastupnika iz svakog kluba zastupnika. Molim vas da nam date do znanja. Dakle, pritisnite da, otvaram glasovanje. Did everyone vote? Jesu li svi glasali? I'm closing the vote. Zatvaram glasovanje, gospodine predsjedatelju. Ispričavam se, nisam ponio sa sobom karticu, ali prisutan sam u ime kluba zastupnika ECR-a. Dakle, dodat ćemo još tri dodatna glasa iz svakog kluba. Inače, kada je reč o PPP-u imamo veći broj zastupnika, ali mogu izračunati zajedno s vama. Počinjemo. Prvo je Glasovanje o decentraliziranom vođenju evidencije transakcija i lanaca blokova, izgradnja povjerenja poslovanje bez posrednika. Imamo poimenično glasovanje. Tko je za? Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. 55 glasova za. Gospođa Toja nam je dala do znanja da je ona također za. Nadam se da će vaši asistenti pronaći vašu karticu. Možete li identificirati tko je glasovao protiv? Imali smo jedan jedini glas protiv. Ali to je bila samo šala, to, je, to će biti i službeno zabilježeno, je li vam to dovoljno? Krećemo dalje s našim temama. Prijedlog rezolucije. Molim vas za tišinu. Počinjemo sa uvodnom izjavom 10, amandman 1. Izvjetelj je za, tko je za? protiv, suzdržani, Usva se. Kompromis prvi, uvodne izjave A, za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman šesti, za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman sedmi. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni, kompromisni amandman drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Prihvaća se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman četvrti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 22 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se ili ipak ne. Jeste li vi za ili protiv? To je bio odlučujući glas. Dobro ste to napomenuli, međutim to se treba primijeniti u redu, a amandman sve usvaja, dakle amandman 22. Prelazimo na amandman 24. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 24. Zatvaram glasovanje. Usva se. Kompromisni amandman peti. Za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Amandman 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usva se. Amandman 29. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 30. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 31. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman drugi Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 34. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 35. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 39 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. Se ako se usvoji, amandman 42. se ne razmatra. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, amandman 42. se ne razmatra. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 44. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Dakle, amandman 44 poimenično glasovanje, otvorom glasovanje, odnosno ispričavam se elektroničko glasovanje. Imamo jednog zastupnika Viška iz PPE-a. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 46. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 47. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman broj 7 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman broj 55 za, protiv, suzdržani, Možemo to provjeriti. Otvaram glasovanje o amandmanu 55. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 56. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman broj 57 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. Ako ga usvojimo, amandman 69. se neće razmatrati. Dakle, tko je za amandman 68. Hvala protiv, protiv, hvala, suzdržani, usvaja kompromisni amandman, odnosno amandman 69. se ne razmatra, kompromisni amandman 9. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 82. za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 83. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromisni amandman broj 10 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman, ispričavam se, amandman broj 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 94. za, protiv, suzdržan, usvaja se kompromisni amandman broj 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 98 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Samo jedna osoba tražila je provjeru, ali ako želite provjerit ćemo. Amandman 98. Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Je li sada jasno? Kompromisni amandman 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 105. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 106. Za. Protiv suzdržani, usva se. Amandman 107. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 108. Za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromisni amandman 14. Za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 115. za, protiv, suzdržani, Usva se. Amandman 116. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Situacija nije sasvim jasna. Dakle, amandman 116. provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman se usvaja. 117. amandman za protiv suzdržani možemo provjeriti. Amandman 117. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je s većinom. Amandman 118. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 123. Tko je za? Protiv suzdržani, u se. Kompromisni amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? u se. Amandman 127. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 128. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 129. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija usprkos tome što nije bilo jasno, imamo jasnu većinu. 130. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. Ukoliko se usvoji. Amandman 123. 34 otpadaju. Dakle, 132. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. 133. Ukoliko ga usvojimo, 134. otpada. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Dobro, molim provjeru za 133. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. A, imamo jedno pučenje previše. Je li to moguće? Da. Evo, ispravljeno je. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, samim tim 134. otpada. Prelazimo na 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za 135. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 138. Ukoliko ga usvojimo 139. otpada. Dakle, 138. tko je za? Protiv? Suzrani. Usvaja se. 138. Želite provjeru? Izvolite, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 139. otpada, dakle 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 141. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 142. Ukoliko se usvoji, 143. otpada. Dakle, tko je za 142? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 143. otpada, dakle 144. ukoliko ga se usvoji, 145. otpada. 144. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 143, ne, pardon, 145, tko je za, protiv, dobro, provjerit ćemo. 145, otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. izgleda da se usvoje. 146. Tko je za? Protiv? Izgleda da imamo istu većinu. Usvaja se. Sljedeći. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. 147. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 148. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 148. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. 159. Otvaramo glasanje. Elektroničko glasanje. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. 160. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 161. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 162. Ukoliko se usvavi, amandman 164. otpada. Dakle, 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 163. ukoliko ga se usvoji 164. otpada. Dakle, 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 164. otpada. 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 166. se ne kompromis Kompromisni amendman 19. koji za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 173. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 175. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 176. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 177. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 178. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 179. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 180. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 181. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 182. Ukoliko ga se usvoji, 183. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 183. Tko za? Protiv, suzdržani, odbija se. 184. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 185. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 186. ukoliko se usvoje amandman 187. se ne razmatra. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 187. se ne razmatra. Dakle, prelazimo na 188. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 189. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 190. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 190. I prvi za, protiv? Suzdržani? Usvaja se. 192. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se konačno glasanje izmijenjenog prijedloga rezolucije otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. 59 za, 1 protiv, 6 suzdržano čestitam izvjestiteljici, gospođi Hajli. Well, the next vote is vote on oral question. Sljedeće glasanje je glasanje o usmenom pitanju, o definiciji MSP-a, izvjestitelj Markus Piper. Imamo poimenično glasanje o usmenom pitanju. Otvaram glasanje. Tko je za? Zatvaram glasanje. 47 za, 10 protiv, velika većina, čestitam. Sad prelazimo na rezoluciju, neće biti tako jednostavno. Kompromis Prvi, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. ukoliko se usvoji, pardon, amandman 25. ukoliko ga se usvoji, 23. 24. se ne razmatraju. Dakle, tko je za 25. Protiv, suzdržani, amandman 24. Želite provjeru? Dobro. Molim provjeru za 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbije se. 24. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 24. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 23. se ne raspravlja. Amandman 26. Ukoliko se usvoji, amandman 27. se ne razmatra. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 27. 26. želite provjeru. Dobro, otvaram elektroničko glasanje za 26. Zatvaram glasanje. Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman broj 2. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se kompromisni amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman četvrti, na četvrtoj stranici, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman peti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 67. Za. Čak i gospođa je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 76. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za 79. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis. Sedmi za protiv. Suzdržani. Usvaja se. drugi dio amandmana 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis osmi, dvije strance dalje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Dakle, samo kompromis osmom, Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, moramo proći kroz sve amandmane. Kasnije, kasnije ćemo to. Dakle, amandmani 91. i 92. zajedno. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 96. za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. Dobro, možemo provjeriti. 96. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 95. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram turničko glasanje za 99. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 98. Dakle, 97. i Prvi se ne razmatraju zbog toga što je ovaj usvojen. Dakle, 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od... Odbija se. 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 104. Tko je za? Protiv? Suzdrani. Usvaja se. 105. Tko je za? Protiv. Suzdrani. Odbija se. 108. Tko je za? Protiv. Molim provjeru. Dakle, 108. amandman. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 109. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 113, 14, 15 i 17 se ne razmatra u ovom slučaju. Dakle, glasamo amandman 111. Tko je za? Protiv? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje za amandman 111. Zatvaram glasanje. Usvaje se. 105., 8., 12. 16. su usvojeni. E, ne razmatraju se 14. i 15. Idemo na amandman 106. Ako se e, usvoji, ne razmatra se 107. Dakle, glasujemo o 106. Za, protiv. Provjerit ćemo. 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 107. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 110. Za. Protiv. Suzdržan. Provjerit ćemo. 110. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 116. za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. 118. za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 119. za. Protiv suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman 9 za, protiv, provjera. Kompromisni amandman 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. stranica dalje. Kompromisni amandman 10. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman 11. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 141, drugi dio. Stoga poziva komisiju 25% definicija. E, glasujemo o ovom dijelu. Tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 142 za, protiv. Provjerit ćemo. 142. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 12. za, protiv suzdržan, usvaja se. Kompromis 13. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 157. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 158. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromisni amandman A za, odnosno osam protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman šesti za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis C, za protiv suzdržan usvaja se amandman 13. ako se usvoji neće se razmatrati 14. i 15. znači amandman 13. za protiv suzdržan odbija se amandman 14. <laughs> False. So, Amendment 14 in favor. Za, protiv. Provjera. Amandman 14. Otvaram glasovanje. 14. Closing the vote. 14. Zatvaram glasovanje o 14. Usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržan, usvaja se. I završno poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Premačno usvojeno čestitam izvjestitelju. Hvala vam lijepa. Završili smo sa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 Dobro, sada ćemo imati kratku stanku, dvije minute, tijekom kojih možete razmjenjivati e, svoje briljantne ideje sa kolegicama i kolegama. Nastavljamo s radom za dvije minute, znači u 10.50 nastavljamo s radom. Hvala. <laughs> Ah, it's always tough job, uh,

Uvažene kolegice i kolege, lijepo bih molio da sada završite ove prisne razgovore. Trebamo nastaviti e, s radom. Sljedeća točka na našem dnevnom redu. E, ukoliko vas ometam, lijepo bih e, molio da E, ne dopustite da vas e, ometam u razgovoru, e, slobodno izađite i nastavite razgovore koje vodite. No, Nastavljamo s radom. Sljedeća je točka produljenje sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i vlade SAD-a. Razmatranje nacrta izvješća. Izvjestitelj je zastupnik Paksas. E, riječ je o postupku suglasnosti, a cilj je produljenje sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i SAD-a. Ovo će biti četvrto produljenje ovog sporazuma. E, svrha ovog sporazuma, kako je to navedeno u dokumentu, je potaknuti, e, razviti, promicati suradnju na području znanstvene i tehnološke tehnoloških aktivnosti. Postojeći sporazum e, treba e, isteći u listopadu i e, zato parlament treba u hitnom postupku odraditi ovu točku kako bismo mogli o ovome glasovati na plenarnoj na vrijeme. Odvojit ćemo određeno vrijeme kako bismo se pozabavili s ovom temom. Imamo na raspolaganju najmanje deset minuta. Zastupnik Paksas e, će predstaviti nacrt izvješća. Izvolite. Hvala vam lijepa. E, poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ovaj sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i SAD-a na snazi je od 1998. godine i kao što je predsjedatelj spomenuo, eh, ovaj bi sporazum trebao isteći u listopadu ove godine. Eh, do sada je sporazum tri puta produljen, 2003., 2008. i 2013. i to svaki put na dodatno razdoblje od pet godina. Ovim se sporazumom omogućuje znanstveno-istraživačkim radnicima iz e, obje zemlje da surađuju i tu je došlo do značajnog napretka i bitnih rezultata. Došlo je do razmjene istraživača i e, znanstveno-istraživačkih aktivnosti E, želio bih spomenuti da je SAD važan partner Europske unije na području znanosti, tehnologije i inovacija. Upravo zato iznimno je važno dalje raditi na promicanju suradnje na ovom području između e, dvije stranke sporazuma. Osim toga, e, vrlo je važno osigurati produljenje ovog sporazuma za novo razdoblje od pet godina. Na taj ćemo način osigurati e, adekvatno promicanje strateškog partnerstva i jačanje uzajamno korisne suradnje e, te osigurati odgovarajuće uvjete za rast, zapošljavanje i poboljšanje kvalitete života. Hvala. Zahvaljujem na ovom uvodnom izlaganju. A sada e, su na redu izvjestitelji u sjeni. E, svaki ima na raspolaganju dvije minute. U ime Pučana nitko, u ime SID-a nitko, u ime ECR-a zastupnik Česak, e, prosim. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa. Po drugi put se danas javljam za riječ, a govorit ću o bitnim pitanjima suradnje između Europske unije i vlade SAD-a i to na području e, znanstvene i tehnološke suradnje. E, SAD je e, vrlo aktivna treća zemlja u sklopu programa Obzor 2020 Jako puno znanstveno-istraživačkih radnika sudjeluje u zajedničkim programima na području tehnologije, istraživanja i inovacija. Upravo zato podržavamo inicijativu vijeća čiji je cilj produljiti valjanost ovog sporazuma jer Europska unija treba biti sposobna preuzeti inicijativu na području e, znanosti, istraživanja i razvoja, a kako bismo se uspješno nosili sa prestojećim digitalnim izazovima. I upravo zato je logičan korak e, unaprijediti suradnju sa SAD-om kako bismo potaknuli daljnji rast s obje strane Atlantika, kao što je spomenuo izvjestitelj. Ovim sporazumom e, želimo e, raditi na zajedničkoj globalnoj strategiji na području istraživanja i inovacija u Europskoj uniji jer je e, važno promicati internacionalizaciju i raditi na razmjeni primjera najbolje prakse. Produljenjem ovog sporazuma države članice Europske unije E, dobit će e, poboljšan pristup e, znanstvenoj i tehnološkoj ekspertizi u SAD-u i će mogućnost poboljšanog angažmana u većem broju programa te ćemo unaprijediti razmjenu na području znanosti, tehnologije i inovacija. I upravo zato podržavamo ovo izvješće E, koje je doista iscrpno, tako da mi nećemo podnijeti nikakve amandmane. Hvala. Hvala lijepa zastupniče Česak. Na redu je e, predstavnik Aldea umjesto zastupnice Mlinar e, zastupnica Kalas. Izvolite. Hvala lijepa. Izvjestiteljica u Sjeni podržava izvješće izvjestitelja i potporu E, prijedlogu za produljenje sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji. Time se odašilje e, sjajna poruka našoj e, znanstveno istraživačkoj zajednici, a osim toga obilježavamo i godišnjicu sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji. U obrazloženju E, za produljenje izvjestitelj e, ističe potrebu za unapređenjem suradnje sa SAD-om budući da je riječ o najaktivnijem e, partneru u trećoj zemlji koja sudjeluje u provedbi programa Obzor 2020. iznimno je važno da ova suradnja bude otvorena kako bismo ostali na kraj e, e, pokušajima da se e, dovedu u pitanje ovakve inicijative. Smatramo da e, se ovim sporazumom e, mogu dalje unaprijediti inicijative e, što se tiče znanstvene i tehnološke suradnje. Zaključno u izvješću observatorija koji je objavljeno 2016. inovativni sustav SAD-a definiran je kao najsnažniji na svijetu. Međutim, došlo je do zastoja i negativnih kretanja zbog toga e, što su smanjena proračunska sredstva u SAD-u. E, proračunska ograničenja e, su bila nešto o čemu smo mogli čitati i u novinama prije nekoliko dana s obzirom na e, financijska sredstva koja se stavljaju na raspolaganje za potporu u pogledu emisija ugljičnog dioksida. Zahvaljujući ovom sporazumu postoji mogućnost razmjene e, na vrlo važnim područjima koje utječu na svakodnevni život, pritom se uzimaju u obzir i e, ekološke implikacije. Zahvaljujem na pozornosti. E, hvala vam što ste se držali predviđenog vremena. Zahvaljujem na iznesenim komentarima. E, zahvaljujem i zastupnici Nibel na tome što prati našu raspravu i što nas ne ometa svojim e, internim komentarima. A sada dajem riječ zastupniku Tajsenu odnosno e, gospodinu Tajsenu e, koji je ovamo došao iz e, Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnicima koji su se javili za riječ. E, kao što je već rečeno, e, riječ je o vrlo važnom e, sporazumu i važan je nastavak ovog sporazuma jer on osigurava politički okvir za dijalog koji se odnosi na zajedničke ciljeve, ciljeve koje dijele Europska unija i SAD. Kao što su kolege rekli, ovim sporazumom osiguravamo lakše ostvarivanje ciljeva u sklopu e, globalne strategije unatoč određenim poteškoćama i proračunskim ograničenjima u SAD-u. Ovim sporazumom e, uvodi se osnova za daljnje aktivnosti u narednih pet godina, a time e, dajemo i uvodi u sljedeće razdoblje programiranja. E, zahvalni smo na tome što je parlament pristao ubrzati postupak e, za izdavanje suglasnosti e, za ovaj sporazum. S nestrpljenjem iščekujemo glasovanje na plenarnoj u srpnju. Hvala lijepa. Eh, bilo bi lijepo vidjeti i jedan sažetak rezultata koji su na dobrobit Europske unije. Do sada nismo imali priliku vidjeti eh, sve te koristi, a to bi bilo korisno. Vjerujem da ćemo zahvaljujući naporima koje ulažemo što se tiče ubrzanog postupka ipak dobiti na našem odboru jedan sažetak ovih bitnih rezultata. To će ići u prilog i našim naporima. A sada je na redu ponovno izvjestitelj zastupnik Paksas. Izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Hvala kolegama i kolegicama i predstavniku komisije. Svi su oni dali svoju podršku ovom izvješću i mojem izlaganju. Želim ponovno istaknuti da kada je riječ o suradnji u području istraživanja i razvoja između SAD-a i EU-a, to je iznimno važno i važno je proširiti tu suradnju i još jednom vam želim zahvaliti i vjerujem da će ovo izvješće donijeti koristi u sljedećih pet godina. Hvala vam na komentarima. Želim istaknuti da je rok za podnošenje amandmana na nacrt izvješća 23. svibnja u podne u 12 sati. Imamo i provizorni rok za podnošenje amandmana, dakle to je 23. svibnja do podne glasovanje na odboru ITRE održat će se 19. lipnja, a glasovanje na plenarnoj sjednici u srpnju 2018. kako bismo dakle sve napravili na vrijeme jer je komisija tražila da se držimo zadanog roka kako bi sporazum mogao biti produljen. Zahvaljujem svim govornicima. A sada mislim da možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Riječ je o razmjeni mišljenja s Europskom komisijom. S nama je glavni direktor za tehnologiju, sadržaja i komunikacije gospodin Jola koji upravo ulazi u prostoriju, odnosno na putu je i e, on će nam iznijeti svoje briljantne ideje o digitalnim inicijativama uoči i nakon 2020. uključujući umjetnu inteligenciju i točka EU. Dakle, kada je spreman, e, dati ćemo mu riječ. Gospodine predsjedatelju, cijenjeni zastupnici odbora ITRE, hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da vam se danas obratim jer je danas iznimno važan dan u Sofiji e, čelnici Europske unije sastat će se i tijekom jedne večere raspravljat će o temi digitalnih inicijativa. Možda ste vidjeli da je Europska komisija objavila komunikaciju o statusu prijedloga za jedinstveno digitalno tržište. I stoga je moje izlaganje e, nešto što je stiglo u pravi trenutak. Ima nešto što uvijek e, govorim i Želim zahvaliti odboru ITRE na njihovom radu i na svemu što ovaj odbor radi u području promicanja jedinstvenog digitalnog tržišta. I to nisu samo ljubazne riječi, niti institucijska praksa, to je stvarnost. Odbor ITRE doista intenzivno radi na ovoj temi i imamo sjajan napredak u pogledu svih ključnih dosijeja kolektivno možemo biti zadovoljni što smo doista omogućili jedinstveno tržište za naše građane. To je jedinstveno tržište koje nema granica i građani se mogu kretati Europom bez plaćanja naknada za roaming, mogu koristiti svoje uređaje kako bi gledali omiljeni sadržaj bez geografskog blokiranja i ove, od ove godine također mogu bez ikakvih ograničenja kupovati na internetu. To je postignuće, postignuće parlamenta, vijeća i komisije. Međutim, naravno, to je tek početak. Postoji niz važnih reformi jedinstvenog tržišta koje tek trebamo kompletirati i navest ću ih sada ne po eh, nekom redu važnosti, već nasumično imamo mm, reformu telekomunikacija. Nadamo se da ćemo do lipnja postići konačni dogovor jer bismo na taj način doista doprinijeli jedinstvenom tržištu. To je novi akt o kibernetičkoj sigurnosti kojim će se uvesti i okvir za certifikaciju Nadamo se da ćemo do kraja ove godine tu također postići dogovor. Imamo zatim rad koji se odvija na području audiovizualnih tehnologija. Tu je sporazum gotovo zaključen kada je riječ o novoj direktivi o audiovizualnim uslugama. Također se radi i na autorskim pravima međutim tu je potrebno uložiti dodatni napor u novu uredbu i u novu direktivu o autorskom pravu. Popis je dugačak, ali danas bi se zapravo usredotočio na ono što smo, na ono što smo radili e, u travnju i krajem svibnju, i svibnju. Predstavili smo jedan važan paket koji se tiče digitalnog jedinstvenog tržišta i početkom svibnja komisija je također predstavila strategiju za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Počet ću s ovim paketom iz svibnja. Tu želim naglasiti da smo imali jako puno prijedloga i znam da se ovaj odbor također bavi pitanjem umjetne inteligencije. Tu imamo komunikaciju o politikama koja predstavlja sve ideje komisije koje se tiču e, pristupa Europske unije umjetnoj inteligenciji. Taj pristup se temelji na tri stupa. Prvi stup odnosi se na e, umjetnu inteligenciju koja bi trebala biti uspješnica za Europu. Naša poduzeća i poduzetnici, startupovi trebaju prigrliti umjetnu inteligenciju i biti predvodnici. Europa je već u prošlosti bila predvodnik zahvaljujući programu Obzor i to na području robotike. Međutim, kada je riječ o poduzetništvu, čini se da e, smo tu vidjeli usporavanje, zaostajemo za ostatkom svijeta i čini se da su ne europska poduzeća kup, e, tehnologiju e, koju je Europa koristila u području robotike. Prednosti koje donosi umjetna inteligencija trebaju ostati u Europi jer je umjetna inteligencija jedna e, dobra priča koja poboljšava kvalitetu života građana na području medicine, javnih usluga, proizvodnje, e, to čini radna mjesta sigurnijim i stvara nove prilike. Međutim, imamo tu i drugi stup, tu se nalaze i izazovi. Umjetna inteligencija mijenja način na koji radimo i na koji ćemo raditi u budućnosti, kako ćemo pristupati e, društvenim izazovima i to treba ozbiljno analizirati kada je riječ o e, promjeni kvalifikacija radne snage. To je važna zadaća jer umjetna inteligencija će preobraziti brojne sektore. A tu je i treći stup naše strategije koji se odnosi na etička i pravna pitanja kada je riječ o umjetnoj inteligenciji. Vjerujem da Europa može braniti svoje vrijednosti, biti ujedinjena i osigurati da se umjetna inteligencija u naša društvo uvede na održiv i transparentan način i da se poštuju temeljna prava svih građana u svakom pogledu. Ne želimo da sustavi umjetne inteligencije odlučuju o budućnosti građana, niti da ocjenjuju, evaluiraju E, ljude da odlučuju o tome hoće li imati pristup sveučilišnom obrazovanju ili nekom radnom mjestu. Dakle, ne želimo da se u potpunosti eliminira ljudski faktor, to nije prihvatljivo i to nas donekle zabrinjava, pogotovo kada vidimo kakvi su sustavi uvedeni u Kini, primjerice kada je riječ o odobravanju zajmova i o odobravanju malih zajmova obiteljima. Kao što sam rekao, umjetna inteligencija donosi velike koristi građanima, međutim istovremeno treba je razviti kako bi ona poštovala naše pravne vrijednosti i naše etičke vrijednosti. Uspijemo li u tome, Europska komisija je uvjerena da Europa e, ima zacrtan put prema održivom korištenju umjetne inteligencije. I stoga je to povezano s načinom na koji ćemo organizirati sljedeći VFO. Dakle, nakon ove komunikacije o umjetnoj inteligenciji 2. svibnja smo najavili naš program Digitalne Europe. On je dio VFO-a. Program Digitalne Europe je zapravo dijelom puno većeg poglavlja koje se odnosi na digitalne inovacije i jedinstveno digitalno tržište. Tu imamo iznos od 80 milijardi eura koji je posvećen promjeni našeg društva nabolje. Unutar tog poglavlja imat ćemo novi okvirni program Obzor Europe i također novi program Digitalna Europa te također nastavak prethodnih inicijativa. Bavit ćemo se infrastrukturom Dakle, CEF danas e, obuhvaća infrastrukturu i usluge, ali sve aktivnosti će se odnositi i na program Digitalne Europe, dakle instrument za povezivanje Europe, kako bi Europa se mogla nositi sa tri velika izazova digitalnih tehnologija, superkompjuteri, korištenje velikih podataka, i umjetna inteligencija, pogotovo na području javnih usluga, jer želimo dakle iskoristiti umjetnu inteligenciju i tu je kibernetička sigurnost koja će biti također povezana sa prijedlogom stvaranja mreže centara izvrsnosti za kibernetičku sigurnost. Dakle, koristit će, koristit će se umjetna inteligencija, veliki podaci kako bismo osmislili jedan e, bolji i sigurniji sustav. Evo ukratko, to je ono što planiramo raditi na području umjetne inteligencije. A što se tiče ostatka paketa, voljeli bismo stvoriti jedinstveni podatkovni prostor u Europi, dakle jedinstveno područje na kojemu vrijede pravila za sigurnost, e, unutar kojeg se mogu jamčiti podatkovni tokovi i unutar kojega se može upravljati podacima. Umjetna inteligencija postoji već dugo vremena i kada sam bio student već se tada testirala umjetna inteligencija. Danas je ta tehnika postala revolucionarna zahvaljujući pristupu ogromnoj količini podataka. Tim podacima u Europi treba dobro upravljati jer se podaci koriste za veliku za jako puno stvari. Već, već velika količina podataka je pohranjena u SAD-u, zbog čega smo mi u e, neravnopravnoj poziciji i zato naš podatkovni paket se e, zapravo bavi tom temom i jedna, jedan od uspjeha ovog odbora i parlamenta jest politika, otvorena politika za podatke u Europi. Želimo konsolidirati tu politiku pogledati kakve su to usluge od javnog interesa, kako se uprava bavi otvorenim podacima, jer što ih više imamo, to će ih više moći iskoristiti naša poduzeća i u području umjetne inteligencije. Poslali smo jasnu poruku da ne želimo regulirati razmjenu informacije i podataka između privatnih poduzeća i izdali smo i smjernice u kojima preporučujemo kako se treba dakle regulirati to područje, a mislim da će to također biti dijelom e, rasprave. Također smo predložili i pravila koja se odnose na platforme i kada one e, kontaktiraju poduzeća moraju se pridržavati pravila transparentnosti jer je to dijelom poštenog poslovnog odnosa i moramo imati dobre mehanizme E, i unutar Europe. Dakle, popis je doista dugačak, gospodine predsjedatelju, i zastupnici će sigurno imati pitanja o ostalim dijelovima paketa, pa ću se sada zaustaviti. Hvala vam što ste se držali svojih deset minuta, samo ste dakle, jednu minutu više govorili. Svjestan sam da imate osam dosija u paketu i morate na neki način dočarati e, koliko su oni važni. Imamo dakle umjetnu inteligenciju za Europu, zajednički podatkovni prostor, e, ponovno uporabu informacija u privatnom sektoru, u javnom sektoru, pristup znanstvenim podacima i tako dalje. Dakle, riječ je doista o velikom broju inicijativa koje će proći kroz ruke i komisije i parlamenta i nije to, samo, i nije to tako lako sažeti u desetak minuta. Sada imamo dovoljno vremena za raspravu. Koordinatori ili njihovi zamjenici imaju po tri minute. Nakon toga se mogu javiti ostali zastupnici i mogu govoriti jednu minutu. S obzirom da nas nema toliko puno, mislim da bi rasprava mogla biti zanimljiva, jer svatko će imati priliku izraziti svoje mišljenje. Prvo imamo zastupnik, zastupnicu EPP-a. Gospođo Kastiljo Vera, hvala. Evo pokušat ću se držati ovog vremena od tri minute. Pokušat ću biti kraća. Očito je da umjetna inteligencija nije ništa novo, kao što ste i sami rekli, ona već postoji e, niz godina. Međutim, pogledajmo samo koliko je filmova snimljeno u posljednjem desetljeću, a koji su se upravo bavili temom umjetne inteligencije od onih osnovnih do najsofisticiranijih u posljednjih nekoliko godina. I također je jasno da s obzirom na ogroman broj digitalnih podataka, sofisticiranu digitalnu tehnologiju, imamo velik utjecaj i različit utjecaj na ekonomiju i društvo. U tom smislu smatram da trebamo prvo zahvaliti komisiji što je predstavila komunikaciju i rekla nam nešto o budućem razvoju umjetne inteligencije. Ja ću se fokusirati na nekoliko pitanja. Prvo je povezano sa višegodišnjim financijskim okvirom i također sa početkom rasprava o budućem okviru za istraživanja. Dakle, što je s umjetnom inteligencijom u budućnosti? Spomenuli ste niz stvari, ali voljela bih biti još, da budete još konkretniji. Drugo, što se tiče komunikacije, u njoj piše da prijedlozi koji se odnose na budući VFO uključuju veću podršku za napredne digitalne tehnologije i vještine povezane sa umjetnom inteligencijom. Kako se to može dodatno razviti? Drugo, odnosno treće, Što je s ovim regulatornim okvirima, pravilima koja se spominju, a kojima se podupiru hubovi u području prijevoza, proizvodnje, zdravstvene skrbi, poljoprivrede, prehrane i tako dalje. I konačno, kada je riječ o budućnosti digitalnog paketa i umjetnoj inteligenciji, namjera li komisija predstaviti novo zakonodavstvo tijekom mandata ili smatrate da je ovaj paket nekakvo polazište, a i da je on dobar, e, da će biti sasvim dovoljan za vrijeme ovog, za trajanje vašeg mandata, jer je ostala još samo godina dana do novih izbora. Dakle, možete li nam reći nešto i o tome? moj, moj klub zastupnika bi vam bio zahvalan. Thank you for your remarks. Uh, I think best way hvala na vašim komentarima. Mislim da bi najbolje bilo da saslušamo najprije sva pitanja, onda da vi date odgovore. Drugi je gospodin Zorinjo. Izvolite kolega, imate riječ. Najljepša hvala. Dopustite najprije da pozdravim generalnog direktora i da pozdravim ambicioznost njegova programa. I nadahnut ću se nekim konkretnim slučajima da postavim e, općenita pitanja. Dakle, jučer je istekao datum za upisivanje općina u program Wi-Fi za sve. To je bio uspjeh e, u EU? U mojoj zemlji 75% općina je obavila se prijavilo toj, u tu inicijativu. To je jako važan pokazatelj gdje vidimo da je civilno društvo spremno da uđe u borbu za u ovoj novoj digitalnoj revoluciji. No, što se tu događa? E, direktor, došlo je do kašnjenja koje je u samoj srži ove inicijative i tu se vidi da treba ponovno povezati političare s europljanima i politike s europljanima. Mi imamo odlične ideje i ovo što ste vi predstavili doista je odlično. Dakle, ne smijemo izgubiti vjerodostojnost s lošom provedbom programa i s Moramo imati inicijative koje se mogu podržati, ali to treba biti pravovremeno sprovedeno u djelo i trebamo u to uključiti europske vrijednosti kako bismo malo pomalo mogli stvarati jednu, jedan digitalni europski identitet i kako bismo bili akteri prvog plana u tom novom stroju. Dakle, da na taj način možemo imati dostojanstvenije i inkluzivnije društvo i ne smijemo se dovesti u opasnost da stvorimo društvo E, mašina ljudi koji bilo nedna, koji manipulativno. Ja priznajem i moj klub zastupnika priznaje da je komisija uložila veliki napor i mi to pozdravljamo, pozdravljamo povećanje proračuna koji ide za stotinu milijardi za znanost, inovativnost i digitalni sektor. Dakle, to pozdravljamo. No, sada treba djelovati kako bi se ubrzali ti postupci. kako bismo pratili digitalnu transformaciju društva koja se jako brzo događa također. Hvala, dragi kolega. Imamo drugih izvjestitelja u sjeni koji bi željeli postaviti pitanje? Ne? Dobro, da je vrijeme za gospođu Nibler, koja je pripremila sigurno dobre komentare. Hvala predsjedniče. Da, ja imam neke komentare. Dakle, gospodine generalni direktor, hvala vam na dolasku. Vi ste predstavili općenit pregled onoga što je DigiConnect napravila u okviru digitalnog tržišta. Dakle, hvala vam na uloženom trudu. Moja ocjena je tako da smo na pravom putu u Europi kako bismo se nosili sa izazovima digitalne revolucije i kako bismo stvorili odgovarajući okvir. Brojni kolege također pokušavaju riješiti što veći broj stvari već još tijekom ovog e, mandata. Imam dva pitanja i komentar. Dakle, evo samo sam preletila komunikaciju o umjetnoj inteligenciji koja sadrži veliki broj očiglednosti, da se tako izrazim. Moje pitanje je sljedeće. Kako možemo učiniti da umjetna inteligencija u Europi da budemo puno važniji igrač u tom polju nego što je do sada to slučaj. Što se tiče umjetne inteligencije, u mojoj zemlji puno se vodila rasprava oko toga u kojoj mjeri ćemo omogućiti poduzećima poput google koje poduzeće koje raspolaže velikom stručnošću, Dakle, kako učiniti kako okviriti tržišne odnose i stvoriti našu industriju umjetne inteligencije, dakle imate li kakvih e, drugih e, ideja mimo onoga što je već rečeno kako bismo mogli ovdje uspostaviti harmonizaciju i uskladiti minimalne norme sa poduzećima iz trećih zemalja. Zatim, ovdje na odboru često je bilo riječi o kreativnim industrijama Dakle, kod nas je to važna industrija i pitanje zaštite prava kreatora, autora, to nije nešto što se nalazi u komunikacijama komisije i što s pitanjem digitalnih kompetencija. Dakle, ja sam saslušala analizu povjerenice Gabriel po pitanju žena Dakle, moramo nadoknaditi za ostatak. Mi žene, dakle, možda biste nam i tu mogli reći kako želite angažirati žene ili dati neke naznake državama članicama kako, i vidjeti kako se može razvijati potencijal žena. Jer kada se radi o osnivanju startup poduzeća, novih tehnologija i tako dalje, u brojnim europskim državama žene kaskaju i mislim da i tu počiva veliki potencijal koji treba iskoristiti. Još jedna stvar koja se tiče uređivanja platforme. Tu vodimo jednu aktivnu raspravu i čini se da donekle vaš predlog nedovoljno ambiciozan. Mi bismo htjeli da to bude ambicioznije kako bismo bolje mogli uređivati i okviriti rad tih platformi. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. I evo, sad ćemo čuti odgovor generalnog direktora. Da li se još netko želi javiti za riječ? Gospođu kombinator, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Jako dobro što i čestitam vam na radu i digitalizacija Europe je jako važna. Dakle, e, ja ću nadvesti na ovo što je kolega Zorinja rekao, dakle, digitalizacija je jako važna, no također bih također bih željela povezati ove opće orijentacije e, sad treba naći rješenja a poslovni sektor može pružati, dakle ne radi samo o stvaranju poduzeća i radnih mjesta, nego moramo, imamo i probleme na koje moramo riješiti, dakle zagrijavanje i tako dalje. No, e, pitanje e-zdravlja je jako važno, jer u budućem razdoblju nemamo neki veliki projekt e, koji se tiče zdravstva, ali e-zdravstvo je nešto što kombinira i pitanje podataka. Dakle, kako, kako vi u komisiji radite na ovim pitanjima? Ja nisam liječnik, ja sam inženjer. Ali mi se čini da dakle sve informacije čuvaju poduzeća, dakle kako ta, te, te podatke zaštititi? Mi vidimo kakva je situacija u SAD-u, kako se koriste droge u liječenju i, i oni tamo prekomjerno propisuju e, lijekove koji stvaraju ovisnost, tako dalje. Ne mislim da bi se to trebalo i moglo dogoditi kod nas, ali nadam se da možete dokučiti što hoću reći. Dakle, podaci o zdravlju ljudi, da li je to nešto što e, pripada javnom sektoru ili ko, tko to može skupljati. Znamo da je tu e-privatnost, GDPR, evo čak je i Macron spomenuo u Američkom senatu da da, Europa može i hoće. Dakle, mi ne želimo prekomjerno uređivati, ali trebaju postojati neka pravila. Dakle, evo, dakle, možda možete konkretno objasniti kako komisija razmišlja kada predlaže nove programe. Zatim, platforma za poslovni sektor, to je nešto što treba donekli ipak urediti. Mi bismo htjeli da to postoji, da se više platformi koristi i vidim da se u E, i u javnom sektoru koriste te platforme, svaki grad treba koristiti brojne platforme, ali kada dođemo na e, privatno tržište, onda vidimo da je tržno natjecanje najbolje i za transparentnost e, je važno da se pruže važne informacije korisnicima i da korisnici imaju mogući izbor. A isto tako što se tiče umjetne inteligencije potrebno je jak puno razmišljati dakle e, što, što, će biti sa svim tim robotima i tko će razmišljati o tome ako neće europski zastupnici hvala hvala, hvala kolega kolegama evo bilo je puno zanimljivih e, pitanja dodat ću ja koje dakle od ključnog značaja za svakog europljana imati viskoprometni internet, no nažalost evo na primjer u Češkoj republici imamo ogromnih problema u malim selima koja ne osjećaju potrebu da se uključe u to. Sad mi imamo veliki broj jako malih e, sela. Možda je tome uzrok. Tu isto tako i pitanje zaštite podataka, jer kao što ste sami rekli, većina servera i podataka pohranjuje se izvan Europske unije. Dakle, mi nešto moramo poduzeti kako bismo zašli vlastne podatke u svom e, vlastnom e, cyber prostoru. Dakle, ne smijemo biti ovisni o drugim zemljama i naravno privatizacija i zaštita industrija Postoje dakle mjesta gdje se rade brojne operacije sa ogromnim prometom podataka podaci koji se koriste moraju biti povezani i uz kvalitet zaštite, a postoje brojni podaci koji su međusobno povezani, a siguran sam da mi nismo potpuno svjesni te međusobne povezanosti između podataka. Bilo bi dobro da to znamo, dakle, koja je mogućnost dijeljenja tih podataka, istovremeno i zaštite tih podataka, jer Dakle, tu je jedna fina linija između zaštite podataka i open source podataka. Dakle, ako nam možete to malo razjasniti, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče, koliko vremena imam na raspolaganju? 20 minuta. Sjajno, da, pošto stvarno bi se osjećao nelagodno da moram odgovoriti brzo na toliko ozbiljnih pitanja, ali 20 minuta imam doista vremena. Dakle, najprije dopustim da vam zahvalim na svim ovim jako zanimljivim pitanjima i nastojat ću odgovoriti na njih. Ićemo redom kojim su postavljena pitanja. Dakle, gospođa Del Castillo bila je prva. Prva stvar koju želim razjasniti jest vremenski okvir postojećeg paketa i sljedećeg e, VFO-a, dakle četvrtog digitalni paket, 2.5. komisija je predstavljala, predstavila VFF, višegodišnji financijski okvir, početkom lipnja imat ćemo prijedloge koje će usvajati kolegi u sektoru digitalnog postoji veliki broj prijedloga, ali najvažniji bit će novi program e, obzora, zatim e, instrument za povezivanje Europe i novi program za kreativnu Europu. Dakle, tamo će ići najveća ulaganja u sektoru digitalnog. Program Digitalna Europa imat će dvostruki prijedlog što se tiče izvršenja imat ćemo dakle kibernetičke centre. Dakle, ovaj paket e, mjera bit će predstavljen i usvojen početkom lipnja u komisiji. Vjerovatno će biti dva zasjedanja početkom lipnja i ja ću biti apsolutno spreman ponovno doći kod vas kada se predstave ti prijedlozi i odgovoriti detaljno na sva eventualna pitanja koja bude imao odbor za postaviti. To je općenito govoreći. No neke stvari već mogu anticipirati naravno jer su bili u komunikaciji u općegodišnjem financijskom okviru koje je objavljena na drugog petog. Dakle, e, gospođa De Castillo pitala je koje je mjesto umjetnoj inteligenciji. E, onda će umjetna inteligencija bit će dijelom e, novog e, programa Obzor 2020. E, dakle, što se tiče javnih usluga, bit će u programu za digitalnu Europu, a kada govorimo o europsko, umjetnoj inteligenciji kao za, programu zaštite naših sposobnosti, to će biti u tim centrima. Program Digitalne Europe imat će pet ključnih elemenata. Dakle, veliki podaci i superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost i povezivanje digitalnih e, usluga u okviru instrumenta za povezivanje Europe i e, naprednih e, vještina. Naravno, tu su neke odgovornosti koje imamo na europskoj razini, dakle poticati raspravu o vještinama kako bi države članice to shvatile i djelovale. Mi vjerujemo da napredne digitalne vještine koje se tiču umjetne inteligencije, superračunala i tako dalje, da je to nešto što nedostaje u Europi i da je to naš problem jer nam je potrebna mobilnost studenta radnika, potrebno je da centri izvrsnosti se učilišta surađuju. Što se više spuštamo po pitanju vještina koje treba koristiti u proizvodnom e, sektoru, svugdje biti, kada govorimo o općim znanjima digitalnog, e, to je nešto što je sve više na odgovornosti država članica, regija, lokalnih e, tijela, a puno manje to odgovornost središnjih programa. I zato je program Digitalne Europe nešto što će se prvenstveno baviti naprednim vještinama. No naravno, rasprava o vještinama općenito je jako relevantna tema, ali moramo se paziti da ne pretjerujemo e, sa stvarima, baći stvarima koje, se, koje su u nadležnosti dakle, regionalnih, regionalnih razina i država. regulativne mi smo imali jednu komunikaciju o finteku. Sve u svemu, tu se radi o tome da lokalni regulatori se odreknu nekih pravnih nadležnosti kako bismo uveli e, određene vjere, mjere. Dakle, kako bi se olakšalo inovativnost e, privremeno se e, nacionalni regulatori odriču određenih e, nadležnosti kako bi se napravili ti regulatorni sandboxes. To je nešto što se može napraviti u brojnim drugim sektorima, replicirati ta praksa, ali od slučaja do slučaja vidjet ćemo dakle, da li će regulatori su ti koji mogu odlučiti da se potakne na primjer inovativnost. Zadnje pitanje, treba li više zakonodavstva? Pa, nakon prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira i ova dva prijedloga o digitalnoj Europi i centrima nadležnosti, ne mislim da ćemo imati još brojne zakonodavne prijedloge koje će sticati ticati jedinstvenog digitalnog tržišta, jer ćemo s ovim zaključiti ciklus i imat ćemo puno posla kako bismo se postrali da sve što je već e, odlučeno bude provedeno. Tako da ne očekujem da ćemo imati neke velike zakonodavne mjere, osim ako se ne pojavi neka e, velika potreba za tim. Gospodin Zorinjo govorio o jako važnom programu za nas, to je Wi-Fi for you, koji je jučer e, jučer smo imali dodjelu prvi, prvi dan dodjele vouchera i od prvog dana taj program je bio postao jako uspješan i nisu vjerovali u to, sjećate se gospodine Zorinjo, osobito na vijeću neke države članice bile su jako skeptične po pitanju potrebe da e, glede toga da li će biti općine stvarno zainteresirane za tako što no kada vidimo koliki je broj općina koje su se prijavile stvari su drugačije E sad, ovo su brige bogatih pod navodnim znacima jer imamo toliko puno zahtjeva da malte ne nemamo dovoljno e, financija za tako što u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru instrument za povezivanje Europe predvidjeli smo 3 milijarde e, eura za e, širokopojasni internet i dodjeljivat ćemo sredstva i radit ćemo isto tako i na novim tehnologijama poput 5G i tako dalje. Što se tiče kašnjenja i odgoda, da, došlo i do njih. Vjerovatno smo podcijenili koliko je, koliko je e, to teško provesti taj program u Europi. Sada smo to riješili, ali kompleksno složenost ovoga svega puno je veća nego što smo to očekivali. Dakle, dobro je to što smo sada prešli u operativnu fazu. Trebalo je puno više intervencija i ljudstva nego što smo mislili. I dalje trebamo puno stvari rješavati, ali vjerujem da kada sustav podigne i bude funkcionirao, moćemo ga puno lakše replicirati. I ova lekcija za budućnost dakle kada želimo biti u digitalnom sektoru brzo operativni, moćemo puno toga naučiti iz ovoga. Jedina stvar koja se može, koja se može napraviti da stvar bud, ima smisla jest da države članice surađuju i ja sam spostarao da države članice budu uključene prvog dana. To smo nastojali napraviti s programom za supračunala. I ovo povezujem i donekle s pitanjem, pitanjima gospođe Nibler, Umjetna inteligencija je ogroman izazov kada vidimo koliko javnih sredstava e, Kina ubrizgava u svoje pametne gradove, obrambene aktivnosti i druge vladine programe koje stiču umjetne inteligencije. To je zastrašujuće. Sjedinje američke države, naravno, oni imaju ogroman obrambeni program, ali mi nemamo ni jedno ni drugo u Europi. Prije dva dana u ponedjeljak bio sam na jako zanimljivom e, e, događaj koji se bavio pitanjem sibersigurnosti u Berlinu i ima programa koji su, koji su toliki da se cijela Europa mora baviti njima, dakle moramo svi surađivati na tim temama. Ako smo uvjereni da je umjetna inteligencija važna stvar, onda mislim da je sljedeće pitanje na koje treba odgovoriti je kako ćemo surađivati, kako ćemo zajedno raditi. Jako je dobro što ima francuska i njemačka inicijativa i brojne druge inicijative za rad na umjetnoj inteligenciji u državama članicama, ali zato smo 10.4. tražili od država članica da dođu, da potpišu e, dokument o suradnji, da se udruže sve te inicijative i mi ćemo onda vidjeti kako prevagnuti. Kada europski digitalni program bude predstavljen kroz tri tjedna, vidjet ćete naravno da mi pokušavamo riješiti temeljna pitanja koja se tiču umjetne inteligencije, ali i operativna pitanja, na primjer kako učiniti, i ovdje odgovaram već i na pitanje predsjednika, dakle, da, da podaci budu skladišteni, koristen, korišteni u Europi, da ostaju u Europi. Dakle, tu uviđamo Dakle, radeći istraživanje od dozdo nagore, to nije dovoljno. Dakle, radili smo, obavili smo istraživački rad, ali što je dalje? Dakle, tipičan primjer je, su super računari. Puno istraživanja je rađeno na tome, ali rezultat je taj dan jedan e, od ključnih e, superkompjutera u, u svijetu nije europski. Zašto? Jednostavno zato što nismo to dovoljno razvijali, kao što se to radilo u programima kao što je Airbus i jer uvijek smo išli korak po korak i išli smo dakle i do Airbusa i do Galilea, ali evo sad sa inicijativom Euro HPC radimo na tom programu. Znam da imate mišljenje koje ćete predstaviti na tu temu jako brzo. Dakle, digitalna Europa nastavlja, prelazimo na sljedeću generaciju superračunala. Inzistirat ćemo o eh, povezivanju inova, inovacija kako bismo se pobrinuli da Europa e, se jako dobro razvija po tom pitanju. Također ste se nadovezali još jedne važne teme, a to je da europska poduzeća ne trebaju biti samo europska. Mi, naš cilj je da ona ostanu u Europi i europska poduzeća. pogotovo kada dolazi do otkupljivanja poduzeća, nije jasno otkud dolaze sredstva kada se radi o privatnim sredstvima. Mi smo predstavili jedan instrument e, o zaštiti, instrument o trgovinskoj zaštiti i sjećate se da sve što dolazi iz sektora istraživanja i razvoja je nešto što je obuhvaćeno ovim programom. Dakle, imat ćemo, prvo ćemo pravi screening e, kako bismo spostavili da e, i države članice nadziru preuzimanja, odnosno otkupljivanja poduzeća koja se bave umjetnom inteligencijom. To je nešto što moramo držati pod kontrolom. A isto tako spomenuli ste i pouzdano, vjerodostojnu industriju, da, to je od ključnog značaja. Da li mi dovoljno činimo na tome? Pa, što god radili, nikad neće biti dovoljno, vjerovatno, no... Kreativna industrija, da, kada vidimo koliko kreativnih platformi ima izvan Europske unije, dakle, nikad nije dovoljno. Ne mogu dovoljno niti inzistirati na potrebi dakle da zaključimo rad na direktivi o autorskim pravima e, to je isto kao pitanje mrežne neutralnosti. Demokratske institucije Europske unije su donijele tada odluku i sada smo svjetska referenca po tom pitanju. Sad, ova rasprava jako je složena naravno, ali kako god složena bila, moramo donijeti odluku o tome što ćemo poduzeti sa autorskim pravima u digitalnom svijetu. Sad, gledajući višegodišnjeg financijskog okvira, vidjeli ste da smo predložili znakovit eh, porast proračuna za u medije u okviru kreativne Europe. To je bio veliki uspjeh. Brojni su filmovi dobili Oscare, nagrade u Berlinu, Kanu, Veneciji i taj program za medije je stvarno bio uspješnica u Europi. Digitalne vještine pa kao što sam rekao, ovo će biti doista jako važna stvar u programu Digitalne Europe. Započeli smo donekle kao s programom Wi-Fi for you kako bismo testirali tu novu schemu u okviru višegodišnjeg financijskog okvira koja se zove uh, schema za digitalne mogućnosti. A isto tako, mislim, cilj toga je bio da, da moramo prvo vidjeti da smo u stanju nešto napraviti prije što obećamo. I Jedna od glavnih inicijativa bila je uspostaviti ravnotežu, rodnu ravnotežu u digitalnom sektoru, jer broj žena u digitalnom poduzetništvu, upravljanju digitalnim poduzećima i općenito u digitalnom sektoru je neprihvatljivo niska. Ovdje je kolegica Lorena Bolonco koja je naš glavni e, upravitelj DigiConnectu e, koja se bavi tom temom mi imamo jedno 19. E, lipnja ovdje u Briselu imamo jedan skup koji će se baviti pitanjem dakle žena u digitalnom sektoru. Želimo imati dobru raspravu sa svim glavnim dionicima i želimo biti sigurni koje su ključne mjere koje trebamo poduzeti i kako intervenirati po tom pitanju. Dakle, evo, možda je je to nešto što bi vam moglo pomoći. Uređivanje platformi, pa tu je teško uspostaviti ravnotežu između rješavanja problema mi hoćemo imati jedan instrument koji će rješavati probleme. Dakle, kada nam se pokaže da postoje neki problemi, mi nastojimo doći do rješenja. Naravno, povrh svega uvijek su tu strahovi naših malih srednjih poduzeća i općenito poslovnog sektora kada imamo posla s tim platformama. I tu trebamo imati demokratsku raspravu koja će biti od ključnog značaja da se dođe do konačne ravnoteže po ovim pitanjima. Kada gledamo pitanje transparentnosti, evo, to su neki od ključnih problema, ali ja ću doista saslušati, pomno saslušati stavove koje budu izneseni u parlamentu i u vijeću. Zastupnica Komponatri e, e, je postavila pitanje. E, moram reći da e, sam ja na početku karijere radio u bolnici u Bosni, u dječjoj bolnici za vrijeme rata. No, Dakle, startao sam kao zdravstveni radnik. U svakom slučaju e, mogu reći da vidim da će razvoj digitalne tehnologije e, omogućiti bolju kvalitetu života, dulji očekivani životni vijek e, 10. travnja mnoge su države članice e, se prijavile u zajedničku bazu podataka s obzirom na genomsku medicinu, o personaliziranu medicinu i zahvaljujući tome e, možemo e, ponuditi preciznije intervencije građanima, a i jeftinije medicinske proizvode. E, teško je sve to izreći u nekoliko riječi. Međutim, e, ukoliko bude dodatnih pitanja, rado ću vam naknadno dostaviti odgovore u svezi sa svim pitanjima. U svakom slučaju, e, riječ je o sektoru gdje europski pristup doista može dovesti do bitnih razlika. E, zdravstveni sektor iznimno je važan. E, na zdravstveni sektor otpada 6% BDP-a, a na zdravlje otpada više od 10% BDP-a što se tiče troškova. Dakle, ne radi se samo o dobrobiti za naše građane, nego je važno da i dalje osiguravamo stabilnu e, zdravstvenu skrb Zdravstvena skrb e, koja počiva na podacima e, nije možda jedina metoda. E, međutim, ako pogledamo alternative i ono što postoji u SAD-u i Kini, naglasak će biti na umjetnoj inteligenciji i na pruženju usluga umjesto da radimo na masovnom probiru i nekim drugim tehnologijama. U svakom slučaju e, uredba, e, opća uredba o zaštiti podataka omogućuje i osigurava pravo građanima da prenose svoje podatke. Dakle, e, građani su ti koji će u potpunosti imati vlasništvo nad svojim podacima. Znam da mi vrijeme istječe. Dakle, što se tiče ove uredbe, smatramo da tu postoji ravnoteža ali naravno to je predmet su, e, zakonodavnog postupka i otvoreni smo za raspravu. E, gospodine predsjedniče, vi ste govorili o važnoj temi, a to je e, dostupnost interneta velike brzine svim građanima. Ono što je ovdje važno je i univerzalna usluga, a osim toga moramo osigurati da je prosječna brzina interneta zajamčena svugdje na području Europske unije. E, nadam se da ćemo, zahvaljujući novom europskom zakoniku, osigurati odgovarajuću reakciju, da ćemo imati više dostupnih sredstava na tržištu, e, da ćemo koristiti nacionalne, lokalne resurse, ali isto tako i europske fondove i upravo zato se iz CEFA osigurava e, osiguravaju sredstva u iznosu od 3 milijarde, posebno u slučaju e, neuspjeha na tržištu. U svakom slučaju pitanje e, dostupnosti podataka je nešto što će i dalje biti predmet dinamičnih rasprava. Tu ne postoji neko čarobno rješenje. E, tu moramo biti otvoreni, i potaknuti razvoj e, inovativnih poduzeća, poduzetnika, početnika, ali isto dobro moramo voditi računa o zaštiti podataka. Tu ne smije postojati proturječje. U svakom slučaju jasno je da moramo više ulagati u zaštitu podataka e, kako bi tu postojali standardi i standardi koji se odnose na čuvanje podataka u Europi i e, zato ćete vidjeti da u programu za digitalnu Europu postoji e, bitan segment koji se odnosi na čuvanje i korištenje podataka u Europi, posebno kada govorimo o aplikacijama na području umjetne inteligencije. Hvala vam lijepa na pozornosti. Žao mi je što nisam e, uspio detaljno dati odgovor na sva pitanja. Rado ću naknadno dostaviti dodatne odgovore u pisanom obliku. Hvala. Hvala lijepa. Čuli smo od vas vrlo zanimljivo izlaganje i upravo zato smo vas i željeli pozvati na sastanak našeg odbora jer je riječ o pitanjima koja su bitna za razvoj europskog društva i za razvoj europske industrije kao i e, drugih gospodarskih sektora E, zdravstva i sl. I zato je važno da svi u društvu, a posebice e, zastupnici u Europskom parlamentu znaju što nam predstoji. E, bilo da je netko inženjer ili liječnik ili je završio filozofiju, mi znamo, mi trebamo znati E, što predstoji u budućnosti, a trebamo naravno osigurati dostupnost interneta velike brzine u e, cijeloj Europi. To je jako važno za e, brojne sektore i sve djelatnosti. Hvala vam lijepa što ste došli na ovaj sastanak i sudjelovali u raspravi na ovu temu. Well, Evo, točno je podne. Nalazimo se u sjajnoj situaciji i držimo se našeg plana. E, to je zapravo rijetkost svim institucijama, uključujući i naš parlament. E, na dnevnom redu su povratne informacije iz tekućih pregovora EDDP-a, e dakle e, programa, europskog programa za industrijski razvoj na području obrane. Zastupnica Krostet će govoriti prva. E, želio bih vas izvijestiti da je prvi trijalog održan 3. E, svibnja. To znači da e, ovo nisu najnovije informacije, dakle to su informacije od početka svibnja, a Četvrti, nadamo se zadnji trijalog, e, je predviđen za 22. svibnja. Zastupnice Grostet, izvolite. Najviše hvala predsjedniče. Da, imali smo tri trijaloga, 15.3., 10.4., 3. 5. Stav parlamenta naravno smo branili na tom trijalogu i jako veliku podršku imam od e, ostalih dva izvjestelja iz odbora za proračune i odbora za vanjske poslove i odbranu. Imamo doista jedinstvenost stavova i e, sve u interesu parlamenta. Više pitanja se rasprava. Kao prvo proračun. Mi smo pošli od savršeno suprotnih stavova između nas i vijeća. Vijeće je učinilo jedan mali korak u našem smjeru. Tijekom drugog trijaloga predložili su 85% e, prenamjene. Mi smo također učinili jedan korak u njihovom smjeru. Predložili smo 25% prenamjene no jasno vam je da su ti stavovi još jako udaljeni i želimo maksimalno izbjeći da dođe do prenomjene sred, e, proračunskih sredstava iz e, postojećih programa. Što se tiče e, entiteta koji mogu biti izabrani program, podsjetila sam da je potrebno bolje uokviriti izuzeća koja se tiču poduzeća koja su pod kontrolom trećih zemalja. Vijeće je uzelo u obzir djelomično stav parlamenta, no podsjećam da je jako važno da cjelokupni član članak o mogućnosti uključenja u program bude pojačan, a ne samo pitanje izuzeća. Dakle, to je od ključnog značaja i imamo još velike rasprave s tim u vezi. Što se tiče radnog programa, radi se na kompromisu kako bi se omogućilo da se opravda e, pribjegavanje izvršnom aktu. Posjećam da je parlament bio za delegirani akt. Tu se radi o tome da e, odbranimo vlast parlamenta i preciziramo u uredbi koje su kategorije projekata u okviru kojih trebaju biti uključene akcije koje će biti financirane od strane programa. I nadam se da ćemo tu uspjeti bez velikih poteškoća doći do sporazuma. E, akcije koje ne mogu biti uključene u program. Radimo još uvijek na tom tekstu jer je vijeću donekle teško pristati na formulaciju koju je parlament predložio, no mislim da ćemo i tu doći do e, sporazuma uskoro. Što se tiče financijskih odredaba, došli smo do kompromisa koji je sljedeći. Dakle, ne treba se u okviru ovog programa spominjati financijske instrumente, već ih treba predvidjeti u sljedećem programu nakon 2020. jer ovdje posjećam da se radi o programu od 2019. 2020. ali imajući u vidu e, kontinuitet programa koji će ići i dalje od 2020. Dakle, što se tiče programa za 2019. 2020. tu prvenstveno radi o subvencijama koje će biti korištene. Tu smo dakle našli kompromis. Što se tiče minimalnog broja država članica, mi smo se držali stava parlamenta, minimalno tri poduzeća iz tri države članice su potrebne kako bi se stvorio konsorciji umjesto e, dvije države članice što je e, zahtjevalo vijeće. Vijeće se složilo s našim stavom tako da smo došli tu do kompromisa koji će zadovoljiti veliki broj kolega u parlamentu. Zatim, struktura bonusa. Naš stav je dosta blizak stavu vijeća bonus će biti dodjeljivani kada je projekat na popisu PESCO projekata ili kada u njemu sudjeluju mala i srednja poduzeća i kada otvara mjesto za midcaps. Mi smo izrazili želju da maksimum bonusa iznosi 30% cijene projekata. To nam se čini nužnim kako bi se moglo predvidjeti korištenje fondova, iz programa i kako bismo mogli imati što veći broj projekata. Eto, ovo je doista sažetak, malo sam prekoračila dodijeljeno vrijeme, ali sažela sam eh, bit onoga što smo dobili ono o čemu se raspravlja. Kao što ste rekli, 22.5. imamo sljedeći trijalog. Nadam se da ćemo doći do konačnog dogovora. No, kao što znate, parlament nije gubio vrijeme, no, nažalost, e, došlo je do susva korepera između dva trijaloga, zatim tu su i države članice koje nisu baš e, željele napredovati. Tako da se nadam u svakom slučaju da ćemo sljedeći put e, dobiti, da će vijeće dobiti mandat za pregovore i da zaključimo te pregovore. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim e, informacijama koje su bile koncizne i vrlo detaljne. Sada prelazimo na pitanje upravljanja i dajem riječ gospodinu Turmesu. Hvala. Evo, ja ću se držati francuskog jezika. Dakle, pregovori napreduju razumnim ritmom. Tu se radi o dosta složenim pregovorima. Znate, kao, kao kad kuhate, trebate imati dobar pritisak, dobru temperaturu dobre sastojke, kako biste na kraju imali nešto što se da pojesti. Dakle, zadnji put smo sastavili dobar meni i uspjeli smo deblokirati jedan važan dosje. Dakle, integrirani programi za energiju i klimu za 2030. Znate, vijeće je pribjeglo jednoj domišljatoj soluciji. Oni su napisali jednu rečencu gdje se sugerira u članku da je stvar obvezna, a u dodatku piše da to nije obvezno. I to smo otkrili, tu njihovu zamku, i onda smo rekli vijeću, pa jel vi doista želite raditi i razvijati planove gdje sama struktura plana nije obvezna. Kako onda možemo raditi na tim planovima? I onda je predsjednica uočila i složila se da je ta rečenica vijeća u najmanju ruku nejasna, tako da smo to razjasnili. Tako da ćemo imati planove za 2030 koji će biti doista detaljno sročeni i to će nam omogućiti biti, ovo je jako važno shvatiti, dakle do sada države članice su trebale raditi planove koje treba obnavljati i sljedeće godine trebaju iznijeti plan o energetskoj učinkovitosti, zatim bi imali obvezu napraviti plan o sigurnosti opskrbe o mrežama, a u okviru upravljanja što se događa? Svi ti planovi su integrirani u jedan plan i tako ćemo imati bolju preglednost i s obzirom da je to nešto što je jako detaljno, treba biti jako detaljno napravljeno, onda ćemo moći porediti e, i vidjeti tko što radi, na koga se možemo osloniti, tko je jako dobar u čemu i mogli bismo napraviti određeni natječaj između najboljih. Eto, to je jedna stvar. Dakle, druge, druga pitanja na kojima napredujemo, evo što se tiče klimatske politike, tu je pitanje ugljičnog dioksida, ali još jedna stvar, to je metan metan e, ima potencijalne emisije metana su 35-40 puta štetnije od CO2. Mi smo se donekle ugledali na Kaliforniju, jer ona, Kalifornija mimo politike koja se bavi uličnim dioksidom ima i jako jasnu i vidljivu politiku za metan. I na zadnjem sastanku smo imali načelni dogovor da će Europska unija imati strategiju za metan i sada radimo na detaljima. Tu je još treća stvar koja je bila sporna, to je institucionalno pitanje jedno. Naime, klimatska politika je nešto čime se prvenstveno bave ministri za okoliša. Energetska politika je u rukama ministara, za, ministara gospodarstva i energetike. I imali smo ideju u jednom trenutku da, sve to, da se sve to spoji, odnosno došlo je do te ideje da sve to spoji, ali bojim se da, bismo, da bi ta juha bila doista ne, nevarljiva. Dakle, došli smo do dogovora da ono što se tiče klime, da ostane isključivo klime, da ostane u rukama ministara za, za, za okoliš, a ono što se bavi, što se tiče energetike će biti i ostati u e, resoru nadležnih ministarstava a ono što se oni kroz koje e, koji se tiču jednog i drugog, to trebamo još vidjeti. U svakom slučaju stvar dobro napreduje, imat ćemo trijalog idućeg tjedna, nadamo se da ćemo napredovati po pitanju energetskog siromaštva, jer s obzirom da nismo dobro upravljali krizom Lehman Brothersa i drugih, e, imamo sve veći broj siromašnih u Europi i Naravno, energetsko siromaštvo, zašto se govori o energetskom siromaštvu, a ne telefonskom siromaštvu ili prometnom siromaštvu? Pa postoji veliki problem, osobito u europskim zemljama, gdje su stambene jedinice dosta stare. Dakle, situacija je problem je taj što ljudi žive u stanovima koji nisu energetski učinkoviti, a sami ti ljudi su siromašni problem je grijanje. Dakle, trebamo ovim planovima naći jedan mehanizam kako bi sve države članice koje imaju problema e, sa energetskim siromaštvom da, da se pozabave ozbiljno tim pitanjem. I još jedna stvar koju ćemo pokušati riješiti idućeg tjedna i to će biti završna stvar, to je ono što se naziva gap filler. Što je to? Dakle, evo. Države članice će do kraja godine u biti morati reći koji će biti njihov procenat obnovljivih energija do 2030. Dakle, i sad imamo mogućnost dođemo do eto, prve te praznine ako zacrtamo cilj od 35% obnovljivih e, izvora e, obnovljivih energije, a države članice dođu do 33 samo. Dakle, imali bismo europski cilj od 35, a neke vlade koje će raditi na tome da dođu do 33. Tako da moramo popuniti te rupe. Trebamo imati mehanizam koji će spriječiti da nacionalni planovi koji rade na e, razdoblju do 2030. da sve države članice barem zajedno udruženim snagama ostvare te e, europske ciljeve. Onda jednom kada se stroj pokrene, ćemo tu putanju koju će trebati pratiti i mi želimo da ta putanja bude dosta linearna, a vlade bi htjela da od toga naprave putanju u obliku banane. Dakle, u svakom slučaju treba nam mehanizam s pomoć kojeg će države zajedno, dakle, 2023. 2025. zajedno e, se angažirati kako bismo ostvarili ciljeve za 2030. Eto, to je taj gap filler. I uz inicijativu Njemačke i Francuske veliki je posao napravljen e, u vijeću tako da naš stav i stav vlada se približavaju. Nadam se da ćemo iduće, idućeg tjedna to riješiti. To je isto tako i zadnji trijalog koji će se održati u lipnju. Imamo još dva, tri problema koja treba riješiti tom prigodom, no činim se da evo, kao iskusan kuhar ovakvih e, jela, čini mi se da bismo mogli ovo jelo skuhati do kraja i poslužiti do kraja ovog predsjedništva. Hvala vam. evo, vi ste s tri minute prešli na skoro osam minuta. No, u svakom slučaju bilo je zanimljivo. Tako da nakon desetog trijaloga 26.4. počet ćemo malo pozitivnije gledati te stvari. Evo ga, prelazimo sada na zadnju Dakle, e, moramo uzeti u obzir da je zastupnica bila vrlo e, e, Castillo Vera bila vrlo e, strpljiva, tako da molim najnovije informacije o trijalogu. Hvala lijepa, govorit ću na materinjem jeziku. Nemamo puno vremena, bit ću vrlo kratka. Dakle, svaki put e, kada iznosim informacije o trijalogu pojašnjavam e, kako je uopće došlo do podnošenja ovog zakonodavnog prijedloga. Riječ je o reviziji četiri direktive koje ulaze u ovu novu direktivu, novi kodeks o elektronskim komunikacijama Cilj je odraditi postupak trijaloga do lipnja. E, naš je cilj uspostaviti jedan zakonodavni okvir koji će pogodovati investicijama i osigurati aktivno sudjelovanje u digitalnoj revoluciji. I upravo zato Eh, je važno eh, osigurati dostupnost eh, mreža kojima se ostvaruje maksimalno povezivanje. Riječ je o investicijama koje trebaju doći iz privatnog sektora, negdje do reda veličine 600 milijardi eura. Riječ je o dugotrajnom procesu Zadnji put smo se e, bavili ovim propisima 2009. E, cilj je e, revidirati E, propise koji se odnose na zaštitu potrošača na način da se uspostavi okvir koji će omogućiti konkurentnost e, što se tiče e, radiofrekvencijskog spektra i telekomunikacijskih mreža. A to će omogućiti druge investicije. To zahtjeva određene aktivnosti. Parlament je definirao svoje stajalište i pregovori su podijeljeni na tri različita dijela. U prvom dijelu imamo opće e, odredbe, a onda imamo e, dio koji se odnosi na e, radiofrekvencijski spektar i tu je ostvaren napredak. Zatim postoje prijedlozi koji će se uklopiti u cilj dovršetka jedinstvenog tržišta, a tu je i e, pitanje uvođenja e, mreža zadnje generacije. E, cilj je iskoristiti postojeće potencijale i osigurati E, uvjete koji će privući investitore jer mi na posljedku želimo da naše telekomunikacijske mreže udovoljavaju potrebama Europe jer to ima utjecaj na e, sve segmente e, poslovanja i sve segmente društva. Sljedeći trijalog je 20 odnosno na drugom trijalogu koji je bio 22. Eh, ožujka pokušali smo ostvariti sporazum eh, i složiti se oko pristupa. Nakon toga e, bismo prešli na zadnji e, trijalog koji se planira za 5. lipnja. Ukoliko sve bude teklo kako treba, a nadamo se da hoće, cijeli postupak bi onda trebao biti zaključen i to će onda biti doista dobra vijest što se tiče digitalnog paketa. E, to doista jest jedan od najvažnijih zakonodavnih prijedloga tijekom ovog saziva i to će biti zaključeno u navedenom roku. Tako da onda neće više biti potrebno izvijestiti vas o najnovijim zbivanjima zato što će e, cijeli postupak biti zaključen. Hvala. Hvala lijepa. E, da, bilo bi doista dobro izvijestiti i građane o rezultatima, jer je ovo iznimno važno područje. E, hvala lijepa. Iscrpili smo današnji dnevni red za prijepodnevni dio sastanka. E, popodne se ponovno sastajemo u 14.30. Na početku je radionica na temu Brexit i energetska politika. Svi ste pozvani, nadam se da se vidimo u popodnevnom dijelu. Hvala vam lijepa.